Dragi kolege, molim vas da se smjestite. I would uh, Srdačno pozdravljam predstavnike svih nacionalnih parlamenta. Hvala vam što ste došli na razmjenu mišljenja o ciklusu Europskog semestra 2016. Radi se o vrlo aktualnom trenutku za održavanje ove rasprave. Naravno, u raspravi ćemo se e, usredotočiti e, upravo na e, ciklus europskog semestra koji se odnosi na 2016. godinu, ali to je od ključne važnosti za pripremu ciklusa koji će započeti 2017. budući da odluke koje nacionalni parlamenti o e, proračunu ovise o nacionalnim parlamentima, a to može također imati implikacije na druge države članice i odraziti se na 2017. godinu, rasprava o sadašnjem ciklusu naravno utječe na raspravu, odnosno na ciklus iz 2017. E, ciklus za 2016. godinu e, sada je u fazi finalizacije, a osnovna svrha jest dati materijal za raspravu prije nego što se izvješće formalno donese. Mi smo e, već zatvorili Um, mogućnost uh, podnošenja amandmana, dakle rokovi za podnošenje izmjena i dopuna su prošli, ali vaši komentari će nam biti vrlo korisni. A mislim da će posebno biti važna ova rasprava koju trebamo održati kako bismo mogli razmijeniti i mišljenja o makroekonomskoj perspektivi, a isto tako o preporukama vezanima uz fiskalne aspekte eurozone koje će povjerenik predstaviti za 2017. godinu. Dozvolite da vas podsjetim da zbog e, velikog broja sudionika, a da bismo olakšali sudjelovanje svih nacionalnih parlamenta, samo jedan zastupnik po svakom e, parlamentu može uzeti riječ. Nastojat ćemo naravno vam izaći u susret bude li dodatnih zahtjeva u posljednjem krugu. Danas se prevodi na 20 jezika, koriste se govorničke kartice za raspravu. Ako želite govoriti, molimo vas da se upišete na konkretnu relevantnu govorničku karticu i date to poslužiteljima u prostoriji, a sada dajem riječ gospodinu Sandu za prezentaciju. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Moram eh, na samom početku zahvaliti sudionicima ove rasprave, predstavnicima nacionalnih parlamenta. Evo već petu godinu za redom nacionalni parlamenti eh, se sastaju u ovome formatu. a u kontekstu e, odbora za ekonomska i monetarna pitanja u Europskom parlamentu. Od zastupnika nacionalnih parlamenta očekuje se da na ovoj razini rasprave o određenim aspektima preporuka po zemljama kako bi se one provodile na terenu. Kao prvo, prva stvar e, o kojoj ćemo govoriti je godišnji pregled e, rasta. Druga stvar, želimo čuti kako napreduju nacionalni programi reformi i treće vezano uz preporuke po zemljama komisije, želimo čuti vaše razmišljanja. Glavno pitanje koje se ovdje postavlja jest na koji način poboljšati suradnju između Europskog parlamenta i nacionalnog parlamenta po pitanju europskog semestra. Ili, još jasnije, može li nacionalni parlament u svakoj pojedini državi članici preuzeti značajniju i svrsishodniju ulogu u provođenju preporuka po zemljama na terenu na koji način bi bilo najbolje te preporuke e, predstaviti glasačima kako bi oni razumjeli o čemu se radi. Trenutačno se to čini nemogućom zadaćom. Pa, nacionalni, parlamenti su tu da bi branili nacionalne interese, a Europska komisija i Europski parlament su tu da brane europske interese. Međutim, ono što ima smisla na paneuropskoj razini, čak i kad se to primjenjuje na nacionalno gospodarstvo, jest poznavanje stvarnog terena u kratkom roku, srednjem roku i dugom roku. U dugom roku um, možda su rizici manji, međutim u kratkom roku vrlo lako vam se može dogoditi da izgubite izbore. U drugom roku pa kako ne primijenite određene odredbe, izgubit ćete gospodarski momentum. U svakom slučaju ono što je važno reći jeste da su vlade te koje su zadužene za provedbu preporuka po zemljama, pa je stoga ponekad je pitanje na koji način nacionalni parlament može na to aktivno utjecati. E, do sad smo imali prilike e, provesti vrlo konstruktivne rasprave vezano uz preporuke koji su sastavni dio ciklusa europskog semestra od 2012. do 2015. E, godine. Ali imali smo prilike vidjeti da je ipak nakon prvih rezultata koji nisu bili zadovoljavajući došlo do povećanja od 20% u provedbi preporuka po zemljama između 2012. i 2015. godine. Sada je važno da se bolje fokusiramo na hitne potrebe svake od država država članica i da e, se zaista provedu one preporuke koje su nužne. Međutim, trenutačno se zaista suočavamo i dalje s problemom slabe provedbe na terenu preporuka po zemljama i upravo zato je problem e, u ekonomskoj e, politici, koordinaciji ekonomske politike Europske unije, jer ona zbog neprovođenja preporuka na terenu jedva funkcionira. E, izgleda kao da se na nacionalnoj razini mora birati između proračunskih aspekata, strukturnih formovi, e, e, reformi ili stvaranja atmosfere pogodne za investicije. Jedna od tri, dvije od tri ili tri od tri možda su te koje treba izabrati ili odraditi, ali u svakom slučaju potreba se ukazuje za svima trima vrlo često, čak i ako se postigne e, bilo kakav dogovor oko toga, on je uglavnom pragmatične ili naravi i zapravo ne počiva na dubinskoj analizi i razumijevanju. To me podsjeća na teološke rasprave koje su se u 19. stoljeću vodile u Parizu na Sorboni između Franjevaca, Benediktinaca i ostalih vjerskih redova. E, vrlo je važno, međutim, da se ide u smjeru e, određene fleksibilnosti koja će istovremeno omogućiti da se smanji razina nezaposlenosti, a s druge strane da se provode e, odredbe pakta o stabilnosti i rastu. Također, strukturne reforme trebaju biti provedene. Ako da, kojeg dijela tržišta bi se one trebale ticati? To se vrlo često postavlja. To je pitanje koje se vrlo često postavlja. A istovremeno, ako govorimo o promicanju investicija, e, treba li to biti samo privatno ulaganje ili također treba iskoristiti ulaganja iz javnih e, fondova kako bi se povećalo primjerice ulaganje u infrastrukturu i slično. I na kraju, na koji način možemo ispraviti razlike u ekonomskom smislu između e, različitih dijelova Europske unije? Sve su to vrlo velika i važna pitanja. Govorim vam temeljem iskustva e, koje imam s izvješćima koja uključuju preporuke po zemljama. U tom izvješću pokušavamo slijediti primjer komisije tako što izvješće zapravo strukturiramo na neko, oko nekoliko tema. Ne idemo na to da dajemo samo puke izjave. Kao prvo, investicije u Europskoj uniji. S obzirom na trenutačni način definiranja politika u Europskoj uniji i eurozoni, treba vidjeti koje preporuke treba posebno naglasiti. Možda ne postoji uvijek konsenzus, ali postoji većinski dogovor oko toga na koji način se može postići najbolji mogući e, rezultat, a to je tako da naš, e, naše izvješće bude napisano tako da bi milijuni naših građana ga mogli razumjeti i kako bismo za njih osigurali bolji život. Tijekom ovog sastanka dobit ćemo informacije koje će nam u velikoj mjeri pomoći u našim nastojanjima. Hvala lijepa izvjestitelju. A sada gospodin Ferbert za EKR. Ne. Idemo onda na predstavnike nacionalnih parlamenta. Prvi govornik je Dimitar Bajaktarov iz Bugarske. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege. Želio bih reći kako je mišljenje Bugarske vezano uz preporuke po zemljama u 2016. godini. Na samom početku moram reći da Bugarska smatra da europski semestar za 2016. godinu zapravo predstavlja najuravnoteženiji i dosad naj obuhvatniji i jasniji e, korak u ovom procesu do sada. Otvorilo se više prostora za raspravu i za poboljšanje političkog procesa. I zbog toga moram reći da nam se sviđa ovaj pristup Europske komisije. Smatramo da preporuke zaista trebaju biti fokusiranije i da se trebaju prvenstveno usredotočiti na prioritete. Usprkos svemu tome što sam rekao, smatramo da još uvijek postoje elementi koji se mogu dodatno poboljšati kako bismo ostvarili višu razinu predanosti i odgovornosti kako na stručnoj, tako i političkoj razini. Europska komisija trebala bi uistinu čuti, dakle ne slušati, nego čuti argumente, konkretne argumente država članica različite dijelovi Europske komisije trebali bi se bolje koordinirati kao i e, vijeća ministara u različitim formatima. To posebice vrijedi za one situacije kada imamo primjerice određenu preporuku koja je u nadležnosti jedne jedinice unutar Europske komisije, a istovremeno odluka o tome ima efekta na određene stvari koje su u nadležnosti neke druge jedinice. Također, treba se uzeti u obzir da određene preporuke koje su dane bi mogle u dugom roku narušiti fiskalnu stabilnost u zemlji. Što se tiče treće preporuke vezano uz programa minimalnog dohotka, mislimo da to treba sagledati u kontekstu e, preporuke broj 1 koja govori o postizanju srednjoročnih proračunskih ciljeva za razdoblje 2016. i 2017. godine. Bugarska je u nekoliko navrata rekla da se slaže s ovim preporukama, Imali smo među ostalim i izjavu koju smo 17. lipnja pročitali na Ekofinu i rekli smo da ćemo se držati pakta o stabilnosti i rastu. Što se pak tiče ostalih ključnih elemenata, jedna stvar koju želim istaknuti jest održivost tih preporuka po zemljama. Vrlo često unose se velike promjene u politike, temeljem preporuka, a to je nešto što može dovesti do gubljenja fokusa u reformskom e, postupku. Imamo veliki broj preporuka koje su od pomoći, naravno, ali vrlo često e, preporuke se i mijenjaju. Najprije se govori o fiskalnom aspektu, zatim o socijalnoj dimenziji, a mi mislimo da je europski semestar proces i smatramo da bi se fokus prvenstveno trebao staviti na samu provedbu. E, situacija mora funkcionirati tako da zemlje budu usporedive, posebice kada se govori o postupku u slučaju makroekonomske neravnoteže. I sve zainteresirane strane trebale bi imati više povjerenja jedne u druge. Što se tiče nacrta izvješća Ekona o europskom semestru, mi mislimo da taj nacrt zaista odražava glavne izazove u kojima se Europska unija danas e, nalazi. Također definira i hitne korake koje treba poduzeti. Postoje određeni ciljevi koje nećemo tako skoro e, postići, posebice kada se radi o Europskoj strategiji do 2020. godine i mislimo da bi preporuke po zemljama i to trebale uzeti u obzir. Mugarska je jedna od prvih zemalja koja je samostalno poduzela aktivnosti kako bi uklonila regulatorne prepreke ulaganjima. U investicijskom planu za Europu u toj inicijativi Bugarska je pronašla deset problematičnih područja vezanih uz investicijska područja. Imamo radnu skupinu koja se time bavi, a imamo također i prijedloge konkretnih mjera kojima se treba baviti kako bi se te prepreke uklonile. Vjerujemo da bi moglo doći do gospodarskog oporavka i da bi se moglo ostvariti kohezija ako postoji koordinirani način djelovanja između svih država članica, zato što su naša gospodarstva međusobno povezana. To je efikasan način da se postignu e, opipljivi rezultati. To bi također dovelo do više razine povjerenja i e, intenzivnijeg dijaloga u pokušaju da se uklanjaju daljne prepreke s kojima se države članice suočavaju, a također bi pridonijelo i poštovanju propisa jedinstvenog tržišta. Povjerenje je ključna riječ. Hvala. Hvala vam lijepa. A sada Charles Mannion s Malte. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Izvješće gospodina Sanda istaknulo zaista nekoliko važnih točaka. Meni se čini da su investicije glavno pitanje, odnosno možda bolje reći izostanak produktivnih investicija. Nedavno je gospodin Dragi ponovno rekao da kvantitativno olakšavanje zapravo ne dovodi do dovoljne razine trakcije koja bi omogućala da europska gospodarstva rastu i da se otvore radna mjesta koja su nam potrebna. I zato je na nacionalnim parlamentima da pokušaju raditi na uvođenju poticajnih paketa mjera koje će e, dati rezultate u smislu porasta investicija. E, dobro je pitanje koje ste postavili. O kakvoj vrsti investicija mi zapravo govorimo? O privatnim ili o javnim investicijama? Ja smatram da da bismo potaknuli gospodarski rast trebamo jedno i drugo i javne investicije i privatne investicije. Kada govorimo o javnim ulaganjima, dozvolite da kažem da je pitanje koje se odmah postavlja pitanje fleksibilnosti, fleksibilnosti unutar eh, pakta o fiskalnoj stabilnosti. To je ponovno pitanje o kojem se zaista već dugo raspravlja i za sada još nije donesena nikakva konkretna odluka. Mislim da je odgovornost nacionalnih parlamenta nešto što treba uzeti u obzir da nacionalnim parlamentima treba omogućiti određenu fleksibilnost unutar pakta o stabilnosti. Vlade planiraju mjere E, koje bi trebale dovesti do produktivnih javnih investicija, ali isto tako e, trebaju donijeti mjere koje će potaknuti privatne investicije, tako da možda kombinacija javno-privatnih partnerstva nije loše rješenje. E, Veliki je broj izazova s kojima se suočavaju države članice, vjerujem da njima svima vjerojatno zajedničko upravo to na koji način potaknuti danja ulaganja koja će u konačnici dovesti do otvaranja radnih mjesta. Mislim da u ovome parlamentu, u ovome forumu, moramo raspravljati upravo i o tome, jer kad jednom prevladate pitanje kako javnih, tako i privatnih investicija, onda iz toga prirodno proizlazi da će doći do otvaranja radnih mjesta, a to je svakako nešto što bi prema mojem mišljenju eh, poboljšalo razumijevanje Europske unije e, kako općenito u svim strukturama, tako i u nacionalnim parlamentima. Hvala. Kao što znate, 2015. godine je komisija donijela komunikaciju o fleksibilnosti sa klauzulom koja se odnosi na strukturu i E, na strukturnu prilagodbu. Osim toga, Europsko vijeće je podržalo tu izjavu, ali je također uvelo i određene limite, od čega je i jedan godinu dana što je naravno dovelo do određenih sumnji, to je sasvim opravdano, je li to ono što je potrebno, s obzirom na to da postoje problemi koje je nemoguće riješiti unutar godinu dana i zato se o tom pitanju i dalje raspravlja. Hvala što ste to spomenuli. Ann Mulder iz Nizozemske. Hvala. Ekonomije država članica su međusobno povezane. Negativna događanja u jednoj državi mogu imati ozbiljne posljedice u drugim državama članicama. Ako gledamo konkurentnost Europske unije u cjelini, možemo vidjeti da je ona u zadnjih 15 godina pala. Ako slušamo gospodina Dragija, on traži reforme u državama članicama kako bi euro i eurozona ostali stabilni. Da bismo riješili te probleme imamo posebne preporuke po državama. One bi mogle biti učinkovite, međutim kada je riječ o provedbi počinju problemi niti polovina preporuka nisu provedene. Moje je pitanja što ćemo mi kao zastupnici u nacionalnim parlamentima, u Europskom parlamentu i e, u komisiji učiniti po tom pitanju. Koje ćemo mjere poduzeti? Je li potrebno nametnuti e, novčane kazne ili neke druge mjere? Ne zato što volim e, mjere ili kazne, već želim da Europska unija bude konkurentna, a eurozona stabilna da bi naša populacija prosperirala. Hvala. Puno hvala što ste spomenuli ovo iznimno važno pitanje. Nizozemska ima tri preporuke, e, po dvije preporuke je napredak ograničen, e, dakle i ja pitam vas kako vaš nacionalni parlament reagira kada vaša vlada ne provodi preporuke. Mi vrlo ozbiljno shvaćamo preporuke. Ove godine smo imali tri preporuke, riječ je o tržištu rada, javnim financijama, o tome smo raspravljali u parlamentu, na godinu imamo izbore i ta će se pitanja postavljati ali kad pogledate druge parlamente, francuski, španjolski, portugalski, nadam se da i oni vode računa o reformama u ekonomiji kako bi čitava Europska unija rasla. A najjače zemlje moraju predvoditi svojim primjerom. Puno hvala u ime kluba EPP gospodin Hokmark. E, gospodine predsjedatelju, puno hvala. Hvala na ovoj raspravi. Slušajući ovu raspravu, možemo vidjeti jednu stvar. Mislim da je svima jasno da nam je potrebna stabilnost kako bismo povećali ulaganja i rast gospodarstva u Europi naš problem je da nismo toliko jedinstveni kad je riječ o tome kako to ostvariti. No upečatljivo je da one ekonomije koje su u zadnjih nekoliko godina rasle, odnosno imaju dobre izglede u budućnosti, imaju e, stabilnost u javnim financijama, a one koje su najteže pogođene krizom su one koje imaju ono što se naziva većom fleksibilnošću, imaju veće deficite naime, jer što vam je veći deficit, e, to vam je e, veći teret, ali i veća neizvjesnost. Ono što ja smatram važnim problemom nije ekonomska politika u pojedinoj državi članici, već postoji jedan drugi problem koji mislim da je relevantan za gospodarstvo u svim našim državama, a najviše i onima koji imaju deficit, a to je da mi korak po korak eh, potkopavamo pakt o stabilnosti, a time narušavamo i stabilnost europskog eh, gospodarstva. Sada su stvari u europskom gospodarstvu relativno mirne, iako znamo da se puno toga kuha pod površinom. No postoji uvjerenje da će pakt o stabilnosti dovesti do veće konsolidacije javnih financija. I vidjeli smo da niz država članica ide tim putem i kada su krenule tim putem stvari su se poboljšale. Istovremeno smo vidjeli e, da se stvarna štednja vidi u onim državama članicama E, koje su prije bile rastrošne, koje su naime smatrale da što se više novaca troši, to će više novaca nastajati. E, to je suvremena alkemija koja je e, djelovala loše na naša gospodarstva. Mislim da moramo osigurati fiskalnu konsolidaciju u svakoj državi članici jer je to preduvjet za ulaganja, dugoročni rast i otvaranje novih radnih mjesta to su stvarni prioriteti e, kad je riječ o javnim izdacima, ali moramo čuvati pakt o stabilnosti jer ako narušimo kredibilitet pakta o stabilnosti, onda će biti jako teško riješiti niz drugih stvari. Puno hvala. Hvala puno. Gospodin Paolo Guerrieri iz Talijanskog senata. Puno hvala. Hvala na ovoj vrlo korisnoj raspravi. Mi se slažemo eh, da je komisija u poznim preporukama po državama za 2016. godinu se usredotočila na prave stvari tri stupa su iznimno e, važna ulaganja strukturne reforme i odgovorne javne financije. Nema sumnje da kao što znamo e, mnoge europske države već provode strukturne reforme i da to uvelike pridonosi uspjehu eh, tih država i ekonomije cijele Europe. Italija je ušla u duboke prilagodbe kad je riječ o strukturnim reformama i mi smo u potpunosti proveli veliki dio posebnih preporuka za 2016. godinu i napredujemo kad je riječ o ostalim preporukama dakle mi smo kao država uvjereni da je ovo jako važno no svaka pojedina država uključujući Italiju treba učiniti još više da poboljša sadržaj tih reforma strukturne reforme se mogu provoditi u odgovarajućem makroekonomskom okruženju da bi se postigao puni efekt tih reformi. Nažalost, gospodarski oporavak eurozone i Europe u cjelini je još uvijek preslab, preskroman. E, kako adekvatno odgovoriti na socijalni e, trošak, e, odnosno na socijalne probleme koji su nastali zbog štednje? Ja se slažem sa izvješćem i sa onim što kaže izvjestitelj. Naime, da je u eurozoni sada važna interna potražnja i kako je održati. Mi imamo najbogatije tržište na svijetu, a ne koristimo ga dovoljno da bismo održali ekonomski rast. Zašto? Zato što, kao što znamo, naša fiskalna politika ne podržava na adekvatan način unutarnju potražnju i nema dovoljno ulaganja ni privatnih ni javnih. Stoga treba naglasiti a to je i stajalište moje države, da bismo povećali e, rast europskog e, gospodarstva treba provesti ekspanzivniju fiskalnu politiku. Što to znači? To znači da trebamo u cijeloj eurozoni osigurati fiskalnu ravnotežu. Kao što znamo, već dugi niz godina od 2010. nadalje e, fiskalna ravnoteža je bila negativna. E, sada je pozitivna, ali ne pridonosi dovoljno gospodarskom rastu. Dakle, kako poboljšati tu fiskalnu situaciju obzirom na sve moguće parametra. Zajedno sa fiskalnom politikom e, važno je vidjeti kako povećati javna ulaganja na europskoj razini. Jer kao što smo vidjeli to ima vrlo pozitivan doprinos i makroekonomski i mikroekonomski, pa smatram da je to smjer kojim trebamo ići 2017. godine. Puno hvala. Hvala sada gospodin Holik Istvan iz Mađarske. Hvala gospodine predsjedavatelju što ste mi dali riječ. U ime Mađarskog parlamenta želim vam srčno zahvaliti na tome što ste nastavili sa tradicijom i što ste nam dali mogućnost da mi, nacionalni parlamenti, ovdje iznesemo svoje mišljenje o europskom semestru, ovaj put o europskom semestru za 2016. godinu. Važno je naglasiti da mi smatramo vrlo važnim ovo daljnje usmjeravanje europskog semestra. Preporuke po državama su fokusirane, su kratke i to je uistinu pozitivno. E, sve se temelji na e, stručnim osnovama i to je za nas važno. Prema našem mišljenju, gospodarstvo naše zemlje je stabilno, gospodarski rast u Mađarskoj je gotovo u dvostruko, iznosi dvostruko prosjeka Europske unije. Ovdje imamo e, stabilnu situaciju i ja se slažem s kolegama prije mene koji su rekli da je stabilnost važna stabilnost, naprijed kada govorimo o fiskalnoj stabilnosti. Mađarska vlada je to prepoznala i potvrdila i već nekoliko godina mi imamo proračunski deficit e, koji je niži od 3% BDP-a, a ne, samo niži od 3% BDP-a, nego čak niži od 2% BDP-a. I to zašto kažemo da smo, imamo stabilnu gospodarsku situaciju, zaduženje se također smanjuje. I nadalje, Mađarska je također ovdje pozitivno kategorizirana. Ovi rezultati su e, iznimno važni i ponajprije imajući na umu e, Europski semestar 2016. godine u okviru kojeg je Europska komisija prepoznala naše rezultate opasnost e, neravnoteže rizik da našem gospodarstvu prijeti ravnotežu, to, to nije nešto što komisija e, potvrđuje. ono što je važno jeste da imamo konkretne e, preporuke sa konkretnim parametrima. I ti parametri će nam biti i u buduće vrlo važni. Mm, samo ako imamo takve preporuke, onda mi kao zemlje članice možemo poduzeti i odgovarajuće mjere. Za odgovarajuće mjere potrebni su nam e, konkretni načinicama utemeljene preporuke. Mađarska je za 2016. godinu dobila tri preporuke i e, sve te, te preporuke u skladu su sa zacrtanim ciljevima mađarske vlade. Proračunska disciplina jest jedna e, točka mi tu želimo također i mm, provesti određene mjere koje se odnose na poreze po pojedinim sektorima i nadalje očekujemo također povećanje investicija u našoj zemlji. Također program eh, javno rada također će biti eh, tako eh, reformiran da E, nezaposleni mogu što i prije moguće biti vraćeni na tržište rada. Sve o svemu kratko, ukratko mogu reći da mi e, slijedimo, postupamo prema preporukama po zemljama i da odbori našeg parlamenta kao i prije, pa tako i ove godine se drže i slijede preporuke Europske komisije. Prošle godine imali smo posjet Europske komisije, također i govorili smo također i o e, pojedinim preporukama i mjerama koje se provode. Sve u svemu mi smatramo da su izmjene i ono što se ovdje predlaže u preporukama za ovu godinu, da je to vrlo važno i mi ćemo učiniti sve kako bismo ispunili i postupili po tim preporukama. Hvala. Thank you. Hvala. Kirazimov Paluras iz Grčke. Gospodine predsjedatelju, gospodine Oteri, Vrlo mi je zadovoljno, e, vrlo mi je veliko zadovoljstvo susresti vas osobno. Mislim da ste vi objektivna osoba i da bez okljevanja iznosite svoje mišljenje. Rekao bih i da ste prijatelj Grčkoj. Mislim da i ostali zastupnici u grčkom parlamentu uglavnom dijele ovo mišljenje. Kao što znate, naša država je trenutno u okviru potpore pa nije izravno uključena u postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. No ovo objektivno utječe ne samo na one države članice koje u tome sudjeluju, već i na našu zemlju. Stoga moramo sagledati uzroke ove financijske krize u cjelini. Zašto kada Evropska unija i SAD kada su ušle u krizu u istom trenutku zašto je SAD izašla iz krize prije tri godine uz dosta veliki rast a koji je problem sa gospodarskom politikom u Europi? Čuo sam da kolege govore o reformama, ali u kojem smjeru trebaju ići te reforme? To nisu neutralne riječi. Poznato je da u Europi svime upravljaju neoliberali. Dakle, kada govorimo o reformama, to znači kraj socijalne države, kraj prava radnih ljudi. O tome moramo razgovarati. Također bih spomenuo još neke stvari koje se odnose na gospodarstvo građani Evropske unije su također izvrgnuti ekonomskoj krizi ne kao 1949. godine, ali definitivno onako kako se to dogodilo u Grčkoj u posljednjih nekoliko godina. želim reći da nema rasta, da imamo stagnaciju, a riječ je i o gospodarstvu. Tu je situacija ista. Jedino što raste je nejednakost e, u socijalnoj sferi i regionalnoj sferi, a istovremeno imamo eksplozivan rast siromaštva i nezaposlenosti. Ne govorim samo o Grčkoj. Tijekom posljednjih nekoliko godina tijekom ovog programa u Grčkoj nezaposlenost je dosegla 90%. Dug se udvostručio, više nego udvostručio. Još uvijek nismo izašli iz krize. Stoga, uvaženi kolege, Smatram da trebamo radikalno promijeniti smjer. Moramo imati pakt za rast. Pakt u kojem će biti riječ o pravednom i održivom rastu na temelju prava na rad i temeljnih ljudskih prava koja se danas krše. Istovremeno trebamo ojačati dijalog između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta i poduzeti nešto po pitanju socijalnih pokazatelja. Drugim riječima, nezaposlenost i siromaštvo unutar Europske unije nisu neovisne varijable s kojima se moramo uhvatiti u koštac, one su naprotiv rezultat drugih politika E, koje se donose na središnjoj razini kao što je na primjer fiskalna stabilnost. Dakle, građanin, radnik se gubi u tom žargonu, a rezultat je da je gospodarstvo Europske unije i država članica došlo u jako lošu situaciju. Europska unija je izgubila ugled u očima građana i ne znam što će se dogoditi nakon Brexita. Čini mi se da su ti procesi tek počeli. Još nešto imamo i dvostruke standarde. Na primjer Njemačka Njemačka ima višak od 8%, što također nije u skladu s paktom. Hvala. You, you said, uh, nine. Vi ste rekli 9, 9%. Više je, više je. Pervanš Berez, hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, uvaženi kolege. Europski parlament sprema se sada procijeniti preporuke po državama za cijeli europski ciklus za 2016. godinu i mislim da je ovo vrlo važan trenutak za ovakvu razmjenu mišljenja. Naše su službe e, notirale e, okolnosti provedbe preporuka državama i mislim da se zaista radi o jednoj izvanrednoj stvari. Naime, možemo vidjeti da se posvuda ostvaruje napredak. Međutim, i u Europskom parlamentu i u nacionalnim parlamentima postoje određene primjedbe. To je nešto o čemu se govori jako dugo. Kao prvo, preporuke bi trebale biti malobrojnije, ciljanije i bolje prilagođene stvarnosti u zemljama članicama, e, umjesto copy-paste preporuka od jedne države do druge. Istovremeno smatram da je ostvaren određeni napredak. No, vidite i sami koliki je potencijal ekonomije Europske unije, odnosno koordinacije ekonomske politike u Europskoj uniji. E, da pristojno kažemo, to se do sada nije iskoristilo, još uvijek ima prostora za napredak. I to je vrlo važno ostvariti u sljedećim fazama. Mislim da tu treba sagledati tri stvari. Prvo, vezano uz korištenje cjelokupnog instrumenta ekonomske politike e, koju smo reformirali i sada je uspostavljena ovako kako jest. A isto tako to uključuje i postupak koji se pokreće u slučaju makroekonomske neravnoteže, taj famozni MIP. Svi zaključci koji se mogu izvući iz promatranja makroekonomskih neravnoteža nisu bili uzeti u obzir. A trebalo bi. Komisija je temeljem paketa šest mjera tražila da ovi i oni poštuju pravila, ali istovremeno i komisija treba biti ta koja se drži pravila. A činjenica jeste da su pravila vezana uz postupak pokretanja postupka u slučaju makroekonomske ravnoteže su jednako važna kao i sva druga. Druga stvar koju želim reći tiče se investicija. Komisija je, i to sasvim opravdano, istaknula investicije kao jedan od prvih elemenata. Međutim, jedan od vas, više se ne sjećam tko, spomenuo je privatne ulaganja i javna ulaganja, E, u kontekstu sadašnjih okolnosti, interesa koje imamo, nedostatka povjerenja i tako dalje. Činjenica je da ako želimo hodati trebamo koristiti obje noge koje imamo, kako privatna, tako i javna ulaganja. A mislim da parlamentu treba biti specifičniji u svojim e, nastojanjima, zato smo mi zapravo već sada u fazi rasprave druge faze Junkerovog plana. I to je nešto što nam može dati informacije o tome na koji način koristiti makroekonomske instrumente na europskoj razini. Zato je važno o tome raspravljati. Zašto želimo, odnosno u koju svrhu želimo koristiti taj novi Junckerov plan, e, i da nam to bude svima od koristi, a ne da dižemo zidove između naših gospodarstava. I treća stvar, Mislim da u određenim aspektima ne moramo ići predaleko prilikom provedbe preporuka po zemljama. Meni se zapravo čini da postoji jedan prostor u kojem još uvijek imamo određenog prostora za napredak. To je fiskalno područje. U području fiskalne politike znamo da se zapravo ne radi o nečemu što je u nadležnosti zajednice, već se radi o isključivoj nadležnosti država članica, koja bi trebala zapravo biti odgovor na specifične e, okolnosti u pojedinoj državi članice koje su pak rezultat e, globalne konstelacije. Dakle, u preporukama koje se tiču e, tog područja, trebali bismo težiti tome da imamo fiskalni sustav koji je skloniji investicijama a to bi pomoglo da se postigne i naš zajednički cilj. Hvala. Thank you, Paulo. Hvala, Paolo Trigo Pereja, Portugal, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dobar dan svema. Ja ću pokušati prenijeti ono mišljenje koje zastupamo jednoglasno u parlamentu u Portugalu i nešto što predstavlja i većinski konsenzus u zemlji. Ovaj sastanak održava se u vrlo važno vrijeme. Kao što znate, E, trećeg 3. listopada održat će se vrlo važan e, sastanak odbora i komisije i to je prvi put da se provodi takozvani strukturirani e, dijalog između komisije i parlamenta. Tema toga sastanka, kao što većina vas zna, jeste trebaju li se izreći sankcije Portugalu i Španjolskoj kada je riječ o suspenziji plaća plaćanja iz strukturnih fondova, jer te zemlje nisu ispunile sve preporuke Europske komisije i vijeća iz 2015. godine. Stoga dopustite da podnesem e, dvije poruke koje sam danas donio ovdje. Prva poruka je da postoji konsenzus među parlamentarcima u pa, Portugalu i velika većina građana Portugala smatra da te sankcije ne samo da nisu poštene, nego su također i kontraproduktivne. Odluka da se izreknu sankcije e, će, e, će e, također donijeti za, svom posljedicu smanjenja interesa za daljnju integraciju i provedbu europskog projekta oni koji smatraju da ova pravila treba e, pratiti e, i da ih treba slijediti strogo, e, jer to su pravila i oni koji smatraju da su pravila tu da bi se postigli ciljevi da, pa imamo i one koji smatraju da su pravila koje mogu primjenjivati i fleksibilno i da se moraju zatopiti koje posljedice te pravila imaju e, i na zemlju, ali kada je riječ o kredibilnosti samih pravila. Druga poruka koju sam donio jeste da provođenje pravila uz određenu fleksibilnost je ujedno i na korist e, celokupne Europske unije. Stoga, Ovaj govor usmjeren je takozvanim hardlinerima koje želim uvjeriti u subretno. U interesu Europske unije jeste da nastavi je da nastavi ovim putem. Ali koji je to glavni interes Europske unije? 20. Imamo situaciju u kojoj 27 zemalja članica je preostala u Europskoj uniji Takva situacija prije godinu dana nije bila cilj. Mi smo boli za to kada ćemo biti, će nas biti 28, 29, možda 30. No, danas e, na EU dvadeset 27 se može smatra ciljem. Prvo, da pročitam što piše u e, godišnjem pregledu rasta. Tamo piše da je glavni cilj e, promovirati raste investicije. Investicije su glavne prioritete politike. To je da se također spominje i kada je riječ o bankovnoj uniji i dovršenju bankovne unije. Bez rasta, bez zapošljavanja, europski projekt neće uspjeti. Nemam sada vremena da idem u detalje, mm, mm, stoga ću zaključiti svoj govor i mm, nekih točaka se dotaknuti nekom drugom prilikom. Portugal će e, e, će izaći iz postupka zbog prekomjernih makroekonomske neravnoteže tijekom 2016. godine. To nije naše mišljenje, koje mišljenje također mišljenje komisije. Mi radimo na fiskalnoj konsolidaciji. Pitanje koje je odvrno je za treba li sada kazniti državu koja provodi fiskalnu konsolidaciju, koja stabilizira gospodarstvo, koja po, e, e, čini sve kako bi poboljšala rast i zapošljavanje što se očituje projekama. Evo, toliko s moje strane. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Hvala što ste nas podsjetili da se će ponedjeljak se održava strukturni dijalog um, i što ste nas e, ukazali također i e, na temu kojom ćemo se baviti. Mislim da je uistinu ovo što ste rekli uistinu vrlo važno. Važno da smo čuli i stajalište Portugala po ovom pitanju. Marko Vali, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Želim se također i članovima nacionalnih parlamenta zahvaliti što su došli k nama da sudjeluju u ovom dijalogu. Nekima se možda e, preporuke čine kao velika noćna mora, e, jer to preporuke se ne sviđaju niti građanima, niti zastupnicima građana. E, preporuke možda ostavljaju dojem neuspjeha mjere štednje, smanjenje e, mirovina, slične mjere. Vidjeli smo kamo su one dovele. U Španjolskoj, u Grčkoj, u Italiji. Ne postoji recept koji bi se ovdje mogao primijeniti e, kako niti bilo koja mjera koja bi se mogla primijeniti da bi se zaštitio euro. I sada postavlja se pitanje kako nastaviti dalje. I najjednostavniji odgovor bi bio da se smanji primanja. na to je ono što stoji na kraju i pritome zapravo ovdje ne ukazujemo na samo bit političkog problema, a to je da monetarna unija funkcionira u nekoj mjeri tek u 19 zemalja, ali tih 19 zemalja imale su e, već i visoke stope inflacije, imali su, naše su se vrlo različitim situacijama kada je e, riječ e, i o e, drugim mjerama. Mm, osim toga, ovdje imamo 24 jezika, dok u SAD-u svi govore jedan jezik. I te jezik predstavlja barijeru kada je riječ o mobilnosti, poticanju mobilnosti. To sam pokušao objasniti i Dragiju. Postoje, postoje ekonomist, koji nisu dio mainstreama i oni također smatraju da se ne mora nužno um, promatrati zajedničku valutu kao najveće blago, um, jer to bi moglo na kraju dovesti i do nekontroliranog raspadanja Europske unije. To je ono što bi nam se moglo dogoditi da jedna zemlja istupi iz Europske unije, primjerice nakon održanog referenduma. Evo vidjeli smo kako e, što se dogodilo, vidjeli smo, e, vidimo i što se e, događa u Španjolskoj, Portugalu. Građani se ne slažu da se njihovim zemljama izriče sankcija da se E, kazn, e, e, sankcije iz, izreču unatoč tome što su iznijete preporuke kojih se zemlje pridržavaju. Nije ovdje potrebno govoriti uokolo, naokolo. Mm, mi u programima mm, vlada zapravo nemamo ozbiljno postupanje, ali institucionalizacija trojke kako to pak želite prodati svojim glasačima? hoćete li uzeti novac iz svog proračuna i e, gledati odakle taj novac dolazi? dakle, teško je sada nastaviti dalje na uobičajeni način, puno je važnije sjesti za stol i vidjeti što se iz e, situacije da napraviti, jer u protivnom nećemo nećemo uspjeti, nećemo napraviti korak dalje i uvijek iznova ćemo se naći u situaciji da na, e, se onako ostavlja dojam svaki put kad se usprotivite europskim tehnokratima, vi ste protiv Europske unije. Međutim, e, u posljednje vrijeme bilježimo neuspjehe i Europska unija može tu doći u krizu u koju više nećemo moći upravljati, za koju nećemo moći naći rješenje, a nikako nećemo naći rješenje ako u euru vidimo svetu kravu. građani, građani će u jednom trenutku zatražiti i pozvati nas na odgovornost. A što ja ovdje želim? Dobro, ja sam ovdje dio novog političkog pokreta u Europi, u Italiji, Međutim, taj politički pokret e, je prema ispitivanju javnog mjenja u Italiji e, već e, dosta napredovao i mislim da bismo to po tom pitanju trebali poslušati što oni imaju reći. Nofrio Skula, Cipar, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Drago nam je što mm, smo se ponovno vratili u ovaj postupak europskog semestra nakon što smo uspješno proveli postupak prilagodbe dovešenje je u ožujku i mislimo da je ovo proces koji pomaže i pridonosi provođenju dijaloga i na nacionalnom i na europskom razini kada je riječ i o provedbi reformi. Reforme su potrebne na obe razine i dobro je poznato da eurozona nije savršena monetarna zona i ono što moramo popraviti, popraviti sve te nedostatke. Potom u okviru europskog semestra možemo vidjeti makroekonomske neravnoteže u pojedinim zemljama. I to su neravnoteže koje se priljevaju iz jedne zemlje u drugu. E, tu vidimo da CRS-ovi idu u pravom smjeru, preporuke po državama idu u pravim smjerom i predstavljaju dodatnu vrijednost za nas u posezanju e, zacrtanih ciljeva. Što se tiče preporuka za CEPAR, mi se slažemo sa iznesenim preporukama, već smo započeli vrlo važne reforme kada je riječ primjerice o mirovinama. Također smo uveli minimalno jamstvo za dohodak, odnosno primanja obitelji i građana e, koji su u lošoj financijskoj situaciji. Dakle, nije riječ samo o reformama koje se moraju provoditi na uštreb građana i radnika, nego riječ je o reformama koje također mogu biti i mogu biti smatrane dobrodošlima. Naša vlada također je dala prijedloge zakona. One su podneseni parlamentu u Cipru i o njima će se u parlamentu glasovati do kraja godine. Primjerice o javnim službama, mobilnosti javnih službenika, i unutar i između ministarstava, potom e, također i, i e, government, odnosno i vlada, kako bi se poboljšala učinkovitost vladinih tijela. E, tijela lokalne vlasti će imati određene zajedničke službe za građane uz najniže moguće troškove. Također se slažemo i prepoznajemo um, pitanja makroekonomske neravnoteže, bilo da je riječ o neprihodovnim zajmovima ili drugim relevantnim temama. Osim ovih mjera koje poduzimamo kako bismo e, riješili dotične probleme, ja također želim reći da je naše gospodarstvo se oporavilo bolje nego što smo očekivali, što nam daje e, tračak nade i razlog za optimizam. Kad je riječ o 2016. godine, imali smo više od 2,5% gospodarskog rasta, što je više od prosjeka Europske unije i imali smo e, nulti fiskalni deficit, dakle fiskalni deficit dozdjeće gotovo 0%. I sličan e, se očekuje i za 2017. godinu. Očekujemo gospodarski rast negdje oko 3%, te stopu fiskalnog deficita koji će možda iznositi svega 0,5% bdp p-a, najviše 0,5% i mislimo da u tom okviru mi ćemo također bilježiti pozitivan razvoj i kada je riječ o nezaposlenosti ili net prihodovnim zajmovima. Potom, Mm, dakle, to nam daje određeni manevarski e, prostor također za znižavanje poreza i nameta. Da, rekao bih da su zapravo dobri primjeri kako se može uvesti fiskalna disciplina i potaknuti gospodarski rast istovremeno. Poduzeli smo vrlo stroge mjere, prošli smo kroz recesiju koja je trajala dvije godine, vidjeli smo kako je naš deficit sa 6% spao na 0%, i to samo od dvije godine i sada dosta brzo napredujemo sa solidnom stopom razvoja. Mislim da e, to možemo, takav razvoj možemo zadržati do 2020. godine. Hvala. Hvala, Erika e, Latvija. Um, Hvala gospodine predsjedatelju. E, dakle, kada je riječ o preporukama po državama članicama, ne bi ništa htio reći o tome, ali htio bi se koncentrirati na nešto specifično vezano za Europsku uniju, nešto što do, čemu do sada nije bilo riječi i nešto što je jedan od razloga zašto imamo nisku stopu gospodarskog rasta i nešto što također utječe na borbu protiv sive ekonomije, primjerice zapošljavanja na crno. Naravno, e, imamo podatak da do 7% BDP-a toliko iznenosi e, rada na crno. To može biti dodatno spojeva, to može utjecati i na prihode proračuna, na e, sustav socijalne skrbi. I sada je pitanje zašto u nacrtu izvješća to nije također uneseno. Naravno, to je tema kojom se može baviti razne načine. Ali to je nešto što se usko povezano i sa migracijskom krizom. Imamo izvješće iz Njemačke gdje imamo e, prema kojem 500.000 e, izbjeglica kojima je odbijene zahtjeve za azil nisu napustili zemlju ostali su tamo i sada je pitanje od čega one žive. E, ako nemaju pravo da dobiju posao, od čega žive? E sada, hoće li biti ikakvih koraka da se pozabavi pitanjem ilegalnog zapošljavanja. To je pitanje koje je od važnosti i za moju zemlju, a pojem znači to je također pitanje koje je od velike važnosti i za druge zemlje članice. Thank you. Mr. Starbati, EPP, European Parliament. Europski parlament, predstavnik EPP-a. Pale su ovdje vrlo važne riječi, gospodarski rast i kolega iz e, Grčke je rekao bez gospodarskog rasta i bez više stope zaposlenosti e, Europska unija neće uspjeti nego će propasti. To je vrlo e, stroka presuda, ali rekao bih da je i u pravu. Morate ovo pogledati sada pojedinačno. Zapravo, u načelu nije riječ o Europskoj uniji, nego o eurozoni i u tome je problem. Eurozona nije jedinstven blok. Eurozona je podijeljena. Imam, na primjerice, nemamo jedinstveni razvoj konkurentnosti unutar europske zone. I ako pogledam dio pojedinih zemalja članica eurozone u e, svjetskoj ekonomije tada je udio Njemačke ostao konstantan, e, ali udio Francuske i Italije je gotovo se prepolovio. To naravno znači da sada dakle, također se smanjuju i izvoz, ali smanjuju i zapošljavanje. Ako pogledamo stopu rasta za eurozonu, procena je 1,6%, a pa gospodarski rast u EU bez eurozone iznosi 2,7%. Ako tu pogledamo zemlje kojima je to ide dobro, on primjerice nizozemska ili njemačka, one su brojke deprimirajuće. Sada je pitanje zašto je europska zona onaj segment svjetskog gospodarstva koji najslabije raste. I onda ne moramo postaviti o pitanje koje je iznio i gospodin Vali. U čemu je razlog? Što je razlog tome da u e, Njemačkoj, u SAD-u e, dolazi do smanjenja e, zaposlenosti, zašto dolazi do smanjenja, odnosno zašto kod nas gospodarski rast gospodarstvo raste. Zašto u drugim dijelovima svijeta gospodarstvo drugačije funkcionira da stopa nezaposlenosti raste sa 10 na 25% primjerice kada je riječ o e, nezaposlenosti mlade. Neki će reći e, riječ je u e, tečajnoj vrijednosti, ali međutim, ako pogledamo pojedine zemlje. Nije nimalo iznenađujuće e, da imamo takvu situaciju. Eksport, e, odnosno izvoz, se u Njemačkoj subvencionira uvoz iz južnih zemalja se oporezuje. Naravno da je to nešto zato što imamo precenjenu, e, tečaj valute i tu se krije problem. Iako sada, gospodine Dragi, pokušava svojom politikom nulte stope ili negativne stope e, kamatna stopa to ne može riješiti problem. One time može možda očuvati eurozonu da se ne raspadne, ali ne može riješiti gospodarske probleme koji e, upravo uništavaju e, gospodarstvo. I sve kažu treba nam gospodarski rast, ali to nije dovoljno. Moramo znati zašto je u jednoj zemlji gospodarski rast veći nego u nekoj drugoj zemlji. I te kad imamo odgovor na to pitanje, možemo raditi na konceptima. U protivnom ćemo sljedeće godine koje za dvije godine ponovno e, se jadati ovdje govoriti o istim problemima, govoriti o povećanju e, investicija, ali odlučujuće je sljedeće. Svaki ulagatelj gleda kakva je budućnost u pojedinoj zemlji u kojoj želi e, ulagati. I sad, ako ta budućnost nije svjetla, onda možemo u parlamentu govoriti koliko god mi željeli o investicijama i ulaganjima, ali od toga neće biti ništa. Hvala. Thank you. Hvala lijepa. Claudio Greh izvolite. Hvala gospodine predsjedelju, hvala e, i kolegi Sandu koji je pripremio raspravu izvješće o e, rasporedu e, preporuka po zemljama. Mislim da se radi o zapravo e, ključnim odgovorima na izazov s kojim se Europa suočava vezano uz investicije. Sasvim je jasno da komisija ima tri glavna prioriteta. Jačanje gospodarskog rasta jest pravi put, a naravno i naša rasprava ide u smjeru potpore takvom prioritetu. Međutim, ja bih se želio posebno osvrnuti na prvi prioritet, E, koji se odnosi na investicije moram reći da monetarna politika sama po sebi neće dovesti do željenih rezultata u smislu ubrzavanja i obnavljanja investicija. Mislim da u ovom gospodarskom rastu treba posebno staviti naglasak na sve veću važnost inovacije diljem država članica. Inovacija donosi dodanu vrijednost koja pak za sobom povlači ubrzanje proizvodnosti, a to u konačnici dovodi do održivoga rasta i predstavlja temeljni pokretač za daljnja ulaganja. U konačnici, ishod takvog pristupa bio bi veći broj radnih mjesta, veći broj dobrih radnih mjesta i na taj način uspjeli bismo se nositi sa lošim rezultatima s kojima se zapravo sada moramo suočiti u Europskoj uniji vezano uz smanjenje siromaštva. U tom kontekstu potrebno je više raditi na e, poticanju inovacija i to ne pristupom od ozgo prema dolje, već e, horizontalno u Europi, uključujući različite države članice te unutar samih država članica. Ja bih stoga istaknuo posebno načelo subsidijarnosti vezanu uz inovaciju. Treba ići s autohtonim programima i okvirima čiji je glavni cilj intenzivirati inovaciju kako u pojedinim državama članicama, tako i diljem Europske unije. I ja mislim da bi to definitivno bilo posebno važno za one države članice koje još uvijek pomalo zaostaju vezano uz osnovne inovacije i rezultate u tom području. Hvala. Hvala lijepa. Paloma Lopez. Gue. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Govorimo o preporukama, ali zapravo ono što nam treba je radikalni pomak u politikama koje slijedimo. Treba nam izravno javno ulaganje, progresivno oporezivanje, minimalni dohodak, rast plaća, upravo suprotno od onoga što se čini. Mi zapravo žrtvujemo naše narode u korist monetarne politike koja je propala sasvim jasno možemo vidjeti da se na ovaj način ne rješavaju europski problemi. Ne rješavaju se niti problem nezaposlenosti, niti nejednakosti. E, zaduženost raste, e, ide ruku pod ruku sa pogoršanjem situacije u javnom sektoru. Mi u Španjolskoj nismo imali prije takvih problema, sada nam se dug udvostručio. On iznosi više od našeg BDP-a trenutačno. Radnici su ti koji plaćaju paket mjera spašavanja. Ne možemo govoriti o zaštiti socijalnih prava uopće u takvom kontekstu. U kontekstu koji zapravo ohrabruje premještanje iz jedne zemlje u drugu, s neprestanim negativnim utjecajem na radna mjesta koji zapravo ide u prilog multinacionalnim kompanijama. To je nešto što samo dovodi do produbljivanja krize i negativnog socijalnog učenka te krize. Ja bih rekla da je to nešto što također predstavlja prijetnju povlačenju sredstava iz strukturnih fondova. Ovdje sad imamo situaciju sa Španjolskom i Portugalom kojima prijete određene sankcije, ali isto tako možemo se naći u istoj situaciji u e, budućnosti. Druge zemlje također bi se mogle naći vrlo brzo u sličnoj situaciji. Izgleda da umjesto da ih spasimo, mi zapravo pokušavamo ljude gurnuti ispod površine vode. Neke zemlje, posebice južnoevropske zemlje, nalaze se upravo u takvoj situaciji. Spomenula sam ranije Španjolsku i Portugal, ali tu su i druge. Kako očekivati da će Europska unija e, polučiti ikakve rezultate ako mjere nemaju nikakve veze sa nacionalnim suverenitetom i demokracijom? Španjolska vlada primjerica, izbjegava e, parlament i na taj način gazi nekakve osnovne demokratske principe. E, izazov demokracije je taj koji trebamo svladati da bismo izgradili bolju Europu. Hvala. Silva Pereira, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. Ja bih želio iskoristiti priliku i reći da je ovoga tjedna na rasporedu odbora Ekona sastanak sa predsjednikom e, Europske investicijske banke i on će nam govoriti o ekonomskim projekcijama. Navodno će rast u eurozoni biti 1,7%, a mi bismo se zapravo željeli nadati E, da tome bude tako, no ipak se očekuje da će izgleda taj gospodarski rast zapravo biti još i niži. Mm, izazov s kojim se moramo suočiti jest e, kreiranje fiskalne politike koja će omogućiti ispunjavanje ciljeva koje smo si postavili. I zapravo bih želio predložiti sljedeće. Možda nam trebaju zapravo na europskoj razini fiskalne politike i odgovara li europski semestar, to je pitanje koje si postavljam, trenutačnim potrebama. Jer monetarna politika sama po sebi nije u stanju stvoriti održivi rast. I ulaganja koja su nam nužno potreba kako bismo otvorili radna mjesta. Imamo li dovoljno fleksibilnosti u načinu primjene pravila? Rasprava o sankcijama, odnosno kazni za Portugal i Španjolsku, vodi se i dalje, iako imamo situaciju u kojoj će Portugal ove godine imati deficit manji od 3%. To je potpuno kontradiktorno i potpuno je suprotnosti sa ciljevima politike koja bi trebala biti u stanju stimulirati rast investicije. Europski semestar trebao bi tražiti od onih država članica koji imaju veći manevarski prostor za stimuliranje investicija da to uistinu i učene. U nekim državama članicama, dobro znamo koje su to države članice, mnogo bi se moglo učiniti po pitanju e, poboljšavanja i kvantitete i kvalitete aktivnosti koje se poduzima, poduzimaju. Junkerov plan trebao bi pokušati barem prevladati asimetrije koje postoje između primjerice Njemačke i država u južnom dijelu Europe. Raspodjeljuju li se sredstva iz Junkerovog plana na način koji će omogućiti da se te neravnomjernosti, taj nesrazmjer između sjevernih i južnih država članica prevladaju? Poteškoća europskog semestra jest u tome što neprestano iznova moramo procjenjivati situaciju kako bismo u konačnici dobili politike i proveli one politike koje idu u korist našim građanima. I moram reći da trenutačno se definitivno nešto mora i promijeniti. Hvala lijepa. Nitko se drugi nije javio za riječ. Pa ću stoga sam komentirati zato što sam e, u istinu potaknut onime što je rekao moj kolega Sabati i raspravom o tome zašto ne rastemo dovoljno. Uključujem i ono što je rekao gospodin Hokmar koji sada nije ovdje, ali govorio je o paktu o stabilnosti i rastu i zapravo o provođenju propisa. Naravno, monetarna unija nešto je što traži propise, što traži pravila koje se trebaju poštovati. Ali ja bih bio vrlo oprezan prije nego što kažem da naša pravila ne funkcioniraju u smislu e, smanjivanja e, nejednakosti. Predsjednik Juncker je rekao, ako pogledate situaciju, vidite deficit e, pao sa 3 na 1,9 koliko je iznosio e, prošle godine. Dakle, mislim da ne možemo samo tako olako zaključiti da naši propisi, da naša pravila ne vrijede. Uspjeli smo smanjiti deficit na jednu trećinu onoga što je bio prije. pogledamo li e, SAD, vidimo da je tamo taj postotak 2,4, eurozona je 1,9. Dakle, ipak postoji razlika. No, isto tako moram reći da e, ne možemo samo tako olako zanemariti mišljenja ne samo naša, već i onih e, kao što su primjerice MMF, Europska investicijska banka i drugi stručnjaci koji kažu da 2016. godine nakon e, neutralne situacije 2015. godine imamo bolju situaciju i sad se postavlja pitanje što ćemo učiniti 2017. godine, trebamo li se vratiti unatrag ili trebamo i dalje e, zapravo imati taj e, ekspanzionistički stav, barem u određenoj maloj mjeri, iz 2017. godine. Ili se trebamo vratiti na gospodarsku kontrakciju. Imamo 1,9 kao što sam rekao, ali, ali agregirana potražnja nam još uvijek nije dovoljno snažna. To nije dovoljno, naravno, kao što je i gospodin Dragi rekao, moramo promatrati ne samo kvantitativne elemente, već i kvalitetu. Naime, ključ je u investicijama. To znamo. Ne radi se samo o potražnje o agregatnoj potražnji, već isto tako o tome da imamo ogromnu, ogromnu neravnotežu kada se radi o razini investicija. Mi zapravo sjedimo na hrpama novca, hrpama novca, a taj novac ili odlazi iz Europe kako bi se investicije financirale negdje drugdje, ili jednostavno ostaje ovdje u obliku uštede i nikada se ne pretoči u ulaganje. A to je zaista veliki izazov. Da, naravno, trebamo više e, privatnih ulaganja, ali zaista mislim da je vrlo važno da imamo adekvatan doprinos dobre fiskalne fiskalne politike. Moram priznati da mi je prilično teško istovremeno biti protiv ekspanzionističke monetarne politike e, Europske središnje banke e, u kontekstu interne potražnje koja ne raste e, a i u kontekstu kreditiranja na europskoj razini, zaduživanja na europskoj razini, da bolje da kažem. Moram priznati da mi je velika poteškoća e, objasniti kako dalje preživjeti sa jedinstvenom valutom na ovaj način. To su pitanja e, na koja se moramo usredotočiti u daljnjoj raspravi. E, naravno, ja istovremeno u potpunosti podržavam one koji su rekli da nam treba konvergencija, povećanje konkurentnosti i koordiniranija ekonomska politika kako bismo uistinu proveli strukturne reforme koje su nužne i koje će dovesti do povećanja naše produktivnosti te produbljivanja našeg jedinstvenog tržišta. To je zaista jedna velika prednost koju imamo. Mislim da je ovo bila vrlo zanimljiva rasprava. Imamo još nešto vremena, tako da ne bih želio odmah iznijeti zaključke. Ako se netko želi javiti za daljnje komentare prije nego što damo riječ izvjestitelju, svakako možete sada. Izvolite. To naravno uključuje vas, izvolite. Gospodine predsjedavatelju, hvala što ste ovo još jednom pojasnili. Da, možemo određene temeljne spoznaje e, ko velikih ekonomista, primjerice Kejna, ovdje primijeniti. E, I kada imamo dobrosuzivnu politiku, da, da, i tu postoje određene e, manipulacije kako bi se importirala radna snaga. Njemačka, primjerice, da povećava, e, iz, smanjuje izvoz, povećava uvoz radne snage, druge zemlje rade upravo suprotno. međutim, mi ne možemo e, investicije poticati e, monetarnom politikom. E, time mi možemo povećati likvidnost, ali time ne možemo utjecati na odluku poduzetnika da ulažu ili ne. A to je ono što gospodin Dragi sada pokušava učiniti. On zapravo sve strukturne reforme koje su važne ostavlja po strani jer e, kaže da je puno bolje zadužiti se po nultoj kametnoj stopi nego provoditi strukturne reforme. To je razlog zašto nema strukturnih reformi reformi, a posljedice, dugoročne posljedice ove politike negativnih kamata gdje se maža banaka e, komprimira, u Njemačkoj to pokazuje da to ima negativne posljedice, a onda politika Dragija preraspodjela od prema gore podjednako je tako negativna. Ako pogledamo cijene, primjerice umjetnina, nekretnina i tako dalje, vidimo sve ove negativne razvoje i ovdje će nam se osjetiti. To je negativa, to je opasan smjer razvoja. I gospodine predstavitelju, hvala što ste nam dali priliku da ovo još jednom naglasim. Da jasno kažem što nam je potrebno, što moramo imati. I ja stojim iza toga. I mislim da moramo se pobrinuti, učiniti sve kako bi Europska unija ostala cjelovita. Međutim, mi ne možemo ovdje se držati e, e, monetarne unije koja se raspada, gospodine predsjedavatelju. Pitanje koje se moramo postaviti jeste što je potrebno kako bismo mogli poružiti pomoć zemljama koje su zadužene. Na, koji je tu model, poslovni model koji se može razraditi kako bi se pojačalo povećanje slično. Grčka nije riječ o Grčkoj, nego riječ o novcu e, s kojim su radile e, banke u Grčkama. Dakle, ne spašava se Grčka, nego spašava se eurozona. E, svi se boje da u trenutku kada Grčka istupi iz e, eurozone, da će slijediti druge zemlje. Grčkoj možemo pomoći samo ako kažemo pronađite e, tečaj koji će vas učiniti konkurentnim i tek tada se može nešto pozitivno promijeniti. Grčka je divna zemlja, volim tu zemlju, ali ne biste vjerovali koliko bi turista više došlo u Grčku ako bi se promijenila politika. I ono što treba Grčkoj jeste jednostavno otpisivanje dugova. Grčka kada neće moći otplatiti dugove. Stoga ja plediram za to da im oprostimo dugove i svi ovdje u ovoj prostoriji znaju da poduzetnik koji je bankrotirao treba inicijalno financiranje kako bi se mogao oporaviti. Stoga e, tečaj otpis e, dugova i inicijalno financiranje. To je ono što je potrebno kako bi se Grčkoj pomoglo. Ali nastaviti s politikom koju sada vodimo i onda se nadati da će nam Bog s neba baciti manu i da bismo e, se oporavili, to možemo zaboraviti. Gospodine predsjedavatelju, hvala vam što ste mi dali riječ. Hvala. Evo, nastava je istinu žustra, imamo još 20 minuta i da, sada kolega iz Nizozemske, izvolite. Vi počnete, a onda će nastaviti kolega Spering. I love it. I would like to ovo je istinu živa rasprava i da, htio bih eh, reći eh, da sam ja ovdje zato što želim da Europska unija, želim da Europska unija opstane, da opstane, postane celovita i bude snaga. Kolega iz Portugala je eh, rekao, ako će biti sankcije izrečene Portugalu, onda će podrška Europskoj uniji također se smanjiti. Mi smatramo prvo suprotno, ako postoji pravila koja je zemlja ne ne primjenjuje i ako se i e, izriče e, sankcije Portugalu, onda će potpora Europskoj uniji u našoj zemlji podjednako tako e, se smanjiti. E, imamo nizozemsku, njemačku sa e, suficitom trgovinske bilance, da to je dobro. Čuli smo i e, od Europskog gospodarskog foruma, ako pogledamo konkurentnost, mi smo napredovali, reformirali smo se, dobili smo izbore na taj način, poznali smo jače člane Europske unije, oslabljivanjem jakih članova Europske unije. I to je ono što sam ovdje htio reći. Hvala. Hvala lijepa. Poanta cijele priče je da bismo trebali napraviti prave stvari. To je bitno. imamo različita mišljenja o tome na koji način um, sada rješavati situaciju na primjer u zemljama koje imaju e, deficit niži od 2%, a istovremeno nemaju investicija, smatramo li zapravo e, da tu trebamo e, utjecati na strukturne fondove. Ja bih rekao da to nije ekonomski gledano najinteligentniji pristup, ali demokracija je upravo to da imamo pravo na različita mišljenja. Iz Portugala gospodin Pereira. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Kao što vidimo, rasprava se zahuktala. I moram priznati da mi se to jako sviđa. Želio bih reći nekoliko stvari. Kao prvo, dozvolite da odgovorim na ono što je kolega zastupnik malo prije rekao. Mislim da kada se radi o monetarnoj politici, da smo već učinili sve što se može učiniti. Nema mnogo toga što se još može učiniti po pitanju monetarne politike. E, mislim da se sada treba osredotočiti na proračunsku politiku, a tu bih želio iznijeti nekoliko stvari. Moj dragi nizozemski kolega govorio je o načelu koje treba slijediti kada se analizira makroekonomska ravnoteža u određenim državama članicama i govorio je o tome da bismo u tom slučaju trebali zapravo e, imati na umu da je to nešto što bi trebalo biti isključiva odgovornost država članica. Međutim, ja mislim da bi se trebalo raditi o zajedničkoj odgovornosti. Mi u Portugalu smo provodili politiku štednje i to činimo sada već zadnjih e, gotovo devet godina, ja bih na kraju rekao Međutim, Europska unija, kao što vidimo iz izvješća pet predsjednika, odlučila je ipak poduzeti održane korake. Ne postoji monetarna unija koja može funkcionirati bez e, proračunske unije. Mislim da je to jasno i na primjeru Europe. Ili ćemo napraviti korak naprijed kao što predlaže izvješće pet predsjednika e, gdje bismo zapravo imali apsorpciju šoka od strane svih zemalja ili ćemo nastaviti e, ovako kao što smo činili do sada sa isključivom nadležnošću e, i kada govorimo u tom kontekstu onda o Grčkoj, o Portugalu, o Španjolskoj, nastavit ćemo raditi kao i do sada. I Njemačka ima makroekonomsku neravnotežu koju bi trebala ispraviti. Zlažem se s onime što je upravo rekao predsjedatelj. treba nam ekspanzionistički pristup e, sljedeće godine, a to znači dvije stvari. Postoje zemlje poput Portugala koje moraju i dalje ići u smjeru stabilizacije svojeg proračuna, međutim s druge strane imamo Njemačku koja bi primjerice trebala voditi jednu ekspanzionističku politiku. Hvala. Najprije naš grčki prijatelj, a zatim idemo dalje. Da, vidimo zaista da rasprava postaje sve življa. Nekoliko riječi vezano za ono što su rekli kolege iz Nizozemske. Mislim da moramo imati na umu povijesni kontekst eh, proteklih 15-16 eh, godina. Moramo uzeti u obzir što su države članice proživljavale, ne govorim ovdje samo o intervencijama. Prisjetimo se situacije, primjerice neke države bile su kolonijalne sile i to za sobom također nosi određene posljedice i implikacije, ali to je već druga priča. E, zatim e, pogledajmo kako stvari stoje sada nakon Brexita. Govori se o tome da bi bilo sjajno da imamo vlastitu valutu pa bismo mogli e, definirati sami devizni tečaj kad smo mi postali e, članicom Europske unije, naš devizni tečaj usporedbi s deviznim tečajima u drugim zemljama i nije bio baš tako e, jako e, povoljan. Euro je zapravo bio vezan uz njemačku marku. Onda su je uslijedilo šest godina programa prilagodbe. Koji su bili rezultati? Čekajte, molim vas da me poslušate do kraja, a nakon toga se onda možete rugati Grčkoj ako želite. Nama se dug udvostručio. A poanta cijelog programa prilogadbe bilo je da smanjimo zaduživanje, a dug se povisio gotovo dva put. Ovako jaku recesiju nismo imali ni ranije, nikad, ni u jednom povijesnom trenutku. 27% stopa nezaposlenosti. Mladi znanstvenici su nezaposleni i njihova stopa nezaposlenosti je 60%. Što čine? Odlaze u veće zemlje, veće države članice, odlaze u SAD, u Australiju. Znanstvenici, inženjeri, liječnici, ljudi koji su zapravo svoje studije završili financirajući se e, iz novca koji smo mi uplaćivali u proračun. Priznajte, da je to bila greška. Nakon četiri godine su priznali da su pogriješili u obračunu i sada govore o socijalnim uvjetima. 33% grčkog stanovništva živi ispod praga siromaštva. To je stvarnost. a nismo u situaciji da možemo normalno slijediti dalje upute tih isti ljudi koji očito ne znaju upravljati. Ne radi se samo o tome. Radi se o tome što trebamo podučavati ljude u školi. Ne radi se samo o ekonomiji, radi se i o drugim stvarima. Od nas se traži da imamo primarni višak e, od 3,5% svake godine. Povijesno gledano, možete li mi reći koja zemlja je to ikada uspjela? Govorite o deficitu od 2,5%, ali povijesno gledano, koja je zemlja ikada svake godine ostvarivala 3,5% e, viška kako bi e, udovoljila takvim uvjetima? I posljedna stvar, dug. Dug se više nego udvostručio prema e, ovom receptu trojke koji smo primjenjivali. Možemo li ga smanjiti? Neki kolege su već to rekli i mislim da su bili u pravu. Molim vas da imate na umu e, da smo pri kraju. Da, da, samo trenutak vas molim. Dakle, ono što mi želimo je smanjiti dug. A dozvolite da vas podsjetim da povijesno gledano nakon rata u Grčkoj, e, nakon 1953. E, Grčka je otpisala njemačkoj dug. Hvala. Ja bih samo ljubazno molio da se držite minute dvije kako bismo imali vremena za sve. Paolo Gorjeri. Pa mislim da se trudimo izraditi dobre politike, ali ako se ne složimo oko dijagnoze uzroka onoga što se događa, kako ćemo? Mislim da je kvantitativno olakšavanje dovelo do niskih kamatnih stopa, no ne, ono je u stvari posljedica nižih kamatnih stopa. Riječ je o neravnotežama između e, štednje i ulaganja. To su temeljne činjenice. Dakle, kad kritiziramo kvantitativno olakšavanje, ne smijemo ga kritizirati. Eh, ali ono nije dovoljno da bi podržalo gospodarski rast. Mi u stvari govorimo o tome kako održati ekspanziju u monetarnoj politici putem fiskalne politike i ulaganja. To je ključno kako bismo pronašli dobar lijek, dobar recept eh, za ovu situaciju kad e, kažete da kvantitativno olakšavanje znači smanjiti stopu nacionalnih strukturnih reformi, to nije, odnosno brzinu nacionalnih strukturnih reformi, to nije istina. Neke države pojačavaju strukturne reforme, neke usporavaju ali jako važna potpora za reforme je ekspanzivni makroekonomski kontekst. Stoga je jako važno naglasiti što je uzroka što posljedica jer ako to pobrkamo onda ćemo teško naći dobro rješenje. Hvala. Puno hvala Silva Pereira. Hvala. Samo dvije kratke opaske o Portugalu i dalje. Kao što je rekao kolega iz Portugala, Portugal je tri godine provodio težak program prilagodbi. Taj program su kreirale evropske institucije. Ono što narod u Portugalu nikad neće razumjeti je da na kraju tog teškog programa e, kada Europska komisija pratila svaki događaj mogu vam dati hrpu izjava kojima se hvale portugalske vlasti za učinjene napore, a na kraju svega E, cilj je promašen za 0,2% i mi ćemo dobiti sankcije koje će primijeniti ista Europska komisija koja je hvalila portugalske vlasti na učinjenim naporima. To nema smisla. A druga stvar je sljedeća. Naš kolega iz Nizozemska izgleda da vjeruje da postoji pravilo da ako ne postignete cilj morate biti kažnjeni. No, želim jasno reći da u europskom pravu ne postoji tako pravilo. Članak 23 e, stavak 11 jasno kaže ako ne postignete cilje, donijet će se odluka, ali ta odluka mora uzeti u obzir sve relevantne informacije, što uključuje informaciju da će ove godine Portugal postići cilj od 3%, treba se uzeti u obzir načelo proporcionalnosti kao i suspenzija e, sredstava u gospodarstvu. Ako netko u Nizozemskoj kaže nešto drugo, mislim da političari u Nizozemskoj moraju objasniti ljudima što točno stoji u pravilima. Hvala, gospodine. Katarov. Hvala. Govorit ću vrlo kratko. Danas sam očekivao da ću čuti rješenja, da ću čuti u kojem smjeru treba ići ali veliki dio onoga što sam čuo je prigovaranje i žaljenje. No nisam čuo da postoji odlučnost. Nisam čuo ništa o tome što trebamo učiniti trebamo biti odlučni i hrabriji. Ako se bilo tko treba žaliti, onda smo mi u Bugarskoj ti koji se trebaju najviše žaliti, jer mi smo u Bugarskoj bili vrlo strogi kad je riječ o proračunskoj disciplini. Osim toga, bugarska granica je vanjska granica i mi se trudimo oduprijeti se velikom migracijskom pritisku i upravo zbog toga Europa nije u potpunosti preplavljena migrantima. Više od 2 milijuna Bugara živi na 150 eura mjesečno i manje, dakle ne dnevno nego mjesečno. Do nedavno je Grčka prijetila svojim građanima da će uskoro početi živjeti kao Bugari. A u Grčkoj Najmanja mirovina je 700 eura, u Bugarskoj je to 75 eura. I zato sam ranije rekao da je najvažnije povjerenje. S druge strane, Bugarska se ne smije rascijepkati ako se Europa raspadne, vratit ćemo se na ono što je bilo u 17. ili 18. stoljeću. Slažem se s našim predsjedateljem danas. Jako je važno upravljati tijekovima gotovine, banke su pune gotovine, potrebna su nam ulaganja, ali nitko ne govori o tome kako potaknuti ulaganja. Dakle, e, e, imamo još govornika, ali sad ću dati riječ e, gospodinu Santu koji ima samo minutu ili dvije jer moramo završiti sastanak. Puno hvala, mislim da je ovo bila živahna razmjena mišljenja koja je bila vrlo korisna i produktivna i za mene kao izvjestitelja. Mnogo od onoga što je rečeno e, se govorilo i ovdje u Europskom parlamentu. Ja suosjećam e, s onim što je rečeno, ali eurozona e, nije optimalna. Mi upravljamo procesima i politikama koje nisu optimalne i upravo zato te politike ne donose onakve rezultate kako bismo željeli u rokovima koji odgovaraju parlamentarnim procesima. No stvarni proces koji moramo riješiti je sljedeći. Gospodarska konvergencija je nešto što se ne događa. Naprotiv postoje sve veća razmimoilaženja sve veće razlike. Mi govorimo o konvergenciji politika, ali ne govorimo o stvarnom problemu, a to je konvergencija e, standarda života, gospodarskog outputa i stoga i Europa suočena s problemom. Mi djelujemo u politički određenim uvjetima koji nisu optimalni. 3 e, plus 3 je 6, to je točno, ali u stvarnosti imamo političku strukturu koja ekonomski i financijski nije optimalna. Stoga moramo raditi sve što možemo da u takvim uvjetima postignemo što bolje rezultate. Mi smo postigli bolju stopu zaposlenosti i bolju stopu ulaganja. Dakle, čak i u takvim uvjetima koji nisu optimalne moramo se truditi postići e, bolje razine od onih koje imamo danas. Puno hvala i mislim da ova rasprava u nacionalnim i europskim parlamentima je jedan od uvjeta da krenemo naprijed i da budemo e, više optimalni. Hvala. 11.10. će se razmatrati amandmani istog dana se glasuje na odboru Ekon, a nakon toga će biti i glasovanje na plenarnom zasjedanju. Zahvaljujem svim zastupnicima, a osobito našim gostima iz nacionalnih parlamenta. Sljedeći sastanak je u ponedeljak 3. listopada u Strasburu. Puno vam hvala.